Dear colleagues, Poštovani kolege, molim da sjednete. Te ćemo započeti sa sastankom. Želim vas prvo pozdraviti i krećemo od desete točke dnevnog reda, te pozdravljam Johna Berigana, zamjenika glavnog direktora komisije Eufizma. I evo već je drugi dan e, i Gabriel ovdje i kao što će članovi znati, e, razgovarat ćemo o vrlo važnoj točki, a to je delegirana uredba o ključnim dokumentima za... Uh, i prijedlogu prigovora koji je koji su e, članovi uputili. Počinjemo intenzivan e, dijalog e, o pripsu sa komisijom i parlament BRIPS smatra ključnim dokumentom i ne moram podsjećati na e, razmjenu e, koju smo imali e, u veljači i ožujku s komisijom u veljači i ožujku znači kad je parlament utvrdio neke probleme i kasnije se taj dijalog nastavio i poslali smo još jedno pismo u vezi delegiranog akta e, i potaknuli još pitanja. Međutim, nažalost, parlament nije e, uzeo u obzir sva pitanja e, i tijekom ljeta su i više političkih skupina formuliralo prigovor i izvjestiteljica je prihvatila taj prigovor, ona će da, se danas obratiti i to je vrlo važan dio rada parlamenta, znači mogućnost prigovora na e, delegirani akt a parlament želi tu mogućnost iskoristiti iz više razloga e, postupovne naravi a smatramo da komisija nije u dovoljnoj mjeri uzela u obzir zabrinutosti parlamenta e, u pogledu sadržaja dokumenta i e, činjenice da nisu svi dobili jednake uvjete za različite proizvode i e, da e, su primjedbe stavljene na kalkulacije za različite proizvode. E, ovo je naravno e, u našem dijalogu važan e, trenutak i željeli smo o tome raspravljati prije samog glasanja i odmah ću dati riječ izvjestiteljici, pa ćemo čuti i stajališta drugih političkih skupina i poslije toga gospodin Bernardino. Hvala predsjedniče. Hvala komisije i opi što su prisutni ovdje. Budući se Ekon angažira u problemu e, prigovora na RTS, e, ovo je vrlo e, važan trenutak. U pitanju su odluke koje trebamo donijeti. Podsjećam na važnost ovog zakonodavstva koje se zove PRIPS. Tu e, akteri na financijskom tržišku e, trebaju objaviti ključne e, dokumente kako bi potrošačima objasnili kamo idu ulaganja i dionice koje će kupiti. Prema tome to je dokument koji E, je važan za male ulagače. Moraju moći uspoređivati cijene i uvjete i kako bi štitili svoje interese. To je važno za zaštitu unutarnjeg tržišta i e, potrošača, klijenata. Ovaj je tekst usvojen velikom većinom u ovom parlamentu 637 e, e, zastupnika je glasalo, bilo je samo 27 glasova protiv. Prema tome vidi se važnost koju pridajemo ovom dokumentu. Međutim, imamo e, tri problema koje su se pojavila ovdje od objavljivanja ovog slavnog dokumenta RTS. Prvi problem je institucionalne naravi. Ovaj parlament se mnogo borio da bi dobio prava na razini dva. E, da se to i da se ne radi samo o formalnom pravu. Intervencija parlamenta u razini dva je ključna za demokratski karakter e, našeg rada i za e, zakonodavstvo koje se provodi. E, tu je se vodila mala igra skrivača, parlament i komisija nije baš bila voljna da odgovara na sva pitanja koje postavlja parlament. Komisija je je objavila bez čekanja taj dokument. To je, e, to je e, PRIPS e, mjera razine 2 sve to figurira u nacrtu rezolucija koje smo predložili. Treba uzeti u obzir sve ove faktore. Zatim, nešto što nije u nacrtu rezolucije, ali što sam čula od nekoliko kolega. To je stupanje na snagu samog zakonodavstva. Komisija i e, gospodin Bernardino bi nam trebali malo poja, pojasniti u kojem se pravnom okviru nalazimo. Ako to zakonodavstvo u, stupi na snagu, e, to će, kažu ljudi, unijeti previše zabune, nejasnoća pa prema tome e, se nalazimo pred jednim važnim pitanjem i problemom. Hvala. E da, EPP e skupina. Hvala vam predsjedatelju, moram ispričati izvjestitelja u sjeni koji je zamolio da se ja uključim u jutrošnju raspravu, te ću to i učiniti. Cilj ove PRIPS e, uredbe je postizanje jasnoće e, u pogledu različitih e, proizvoda i postupanja s njima i moralo bi biti razumljivo zašto i malo prodaja želi moći uspoređivati proizvode bez obzira gdje ih nabavlja i ovo bi trebalo biti razumljivo e, i e, čak neiskusnim e, kupcima u maloprodaji. Treba postići ravnotežu u postupanju s različitim skupinama proizvoda. Po mišljenju našeg izvjestitelja u sjeni ova uredba ne odražava u potpunosti tehničke standarde prema prijedlogu, prijedlogu i pogotovo e, u vezi biometričkih i kreditnih rizika proizvoda e, osiguranja te transakcijskih troškova. Željeli bismo zamoliti komisiju i EIOP-u da nam jutros e, objasne kakve su odabire učinili o tim točkama i iz kojih razloga. Što se tiče tehničkih standarda, našu skupinu brinu vremenske odrednice e, za primjenu ove uredbe. Pa čak i kad je moguće e, odgoditi primjenu i e, tu treba biti krajnje oprezan i razmišljati o e, tome kako će zahtjevi ove uredbe zapravo djelovati. Mi smo međutim e, zadovoljni sa sadržajem e, ove uredbe i to želim reći i u naše ime. Hvala lijepa, gospodin Kamala. Svi smo e, godinama slušali e, i predstavnike industrije, čuli smo i argumente za i one protiv, donijeli prosudbu. Prosudbu e, o problemima koje možemo ili onima koje nećemo prihvatiti. I neke od tih stvari su nevažne, ali druge su doista legitimna briga i problem za tvrtke koje doista žele poslovati i e, raditi bolje e, u svoju korist i korist svojih kupaca. Ja e, se slažem s mnogim od stvari koje sam čuo od EPPA i zahvaljujem komisiji E, ali imam i pitanje. Ako ove, e, ovo odbacimo, što će se sljedeće događati i koliko to odgađanje može trajati, a što komisija može učiniti da ublaži učinke ukoliko e, nemamo ove LTS-ove? Nema se tu puno što zadodati onome što su rekli prethodni govornici. Situacija je jasna, delegirani akt usvojen u lipnju nije jasan. I e, problemi koji nas brinu su izneseni e, na i specificirani i um, učinili smo što smo mogli da bismo na transparentan način situaciju popravili jer ne možemo si priuštiti da um, uvedemo krive mjere, a um, i mene brine, moram reći, vremenski okvir. Hvala lijepa, ima li tko za Hvala lijepa. Naš izvjestitelj u e, sjeni će doći, ja nisam izvjestitelj u e, sjeni i e, kad dođe javit će se za riječ. Sven Gigold. Hvala predsjedatelju. U ime naše skupine Želim reći da se mi slažemo s e, ciljevima pripsa koji će omogućiti veću usporedivost e, proizvoda e, kupcima u maloprodaji i kupcima financijskih usluga i proizvoda. Vjerujemo da će to dovesti do nekih učinaka poput pada najamnina i bili smo i tijekom pregovora u, pod velikim pritiskom u vezi teksta na razini 1. Nismo naivni e, i e, mislim da je važno naglasiti da tekst na razini 1 s našeg motrišta nije tekst za pregovore. Želimo tu legislativu e, primijeniti e, i to na nedvojben način. Nezadovoljen sam e, suradnjom e, i time kako se ona odvijela komisiji i ESMI smo e, rano ukazali na probleme i podatke i to u obliku u na grafičkom prikazu E, međutim smatramo da su podaci e, zavaravali jer e, imamo različite fondove koji su tu bili uključeni i ako računate unazad recimo 20 godina i da je tada PRIPS već bio valjano, odnosno e, možda bi u tom slučaju za jednu trećinu kupnje proizvoda situacija bila predobra ili preloša jer e, je e, jer su cijene investicija padale ali prikazano bi bilo kao dobit od trenutka uvođenja ove e, legislative možemo očekivati prenapuhane na tržišta nekretninama i ovu informaciju treba prenijeti potrošačima te im dati informaciju da i u slučaju nepovoljnog scenarija možete zaraditi ako e, ulažete na burzi u nekretnine i slično. Dakle, mi ćemo e, kao e, europarlamentarci zaduženi za ovaj segment dobiti ljude koji će nam se obraćati, koji će nam se obraćati i prigovarati što oni nisu vidjeli prikaz nepovoljnih izgleda. Ja ne želim ljude odvratiti od poduzimanja e, rizika. Ja mislim da ljudi i dalje imaju previše novca na štednje, ali moraju znati i da kad poduzmu rizik mogu izgubiti novac. I informirali smo ESMU i komisiju i zatražili provjeru podataka da se vidjeli je izračun točan, a do danas nismo dobili takav e, odgovor na to pitanje, a zahvaljujem i odgovornima u komisiji i u ESMI koji su s nama otvorili dijalog, ali za sad nije ponuđeno rješenje. To treba dobro napraviti jer Komisija traži da se stvari rade na način koji neće e, navoditi na krivi trag. Sveobuhvatna e, uzbuna zapravo se događa kad su proizvodi presloženi i e, takve uzbune biti će indicirane u pripsu ja ću vas zamoliti za input o tome je li ovo moguće koristiti na ujednačen način na zajedničkom tržištu koje podliježe istim pravilima. I mi podupiremo pripse, njegove ciljeve, ali potičemo komisiju da s nama konstruktivnije surađuje e, u ovakvim ozbiljnim pitanjima. I don't Hvala vam, čini mi se da se nitko drugi ne javlja za riječ. John Berrigan, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju i hvala vam što ste mi omogućili da se obratim u ovoj važnoj raspravi. Pripse uredba i odredbe ko, e, o e, ključnom e, dokumentu vrlo su važne i mnogi smatraju da treba uvesti novu uredbu što je moguće prije, a koja bi uvela zajednički standard o prezentiranju informacija o širokom spektru e, roba e, široke potrošnje, e, te o korištenju namjeni tih roba, tako da se može donijeti informirana odluka o ulaganju. Kolegi je u lipnju usvojio uredbu i elemente ovog paketa, a tehnički standardi su 6. E, travnja odobreni. E, bili smo u velikoj vremenskoj stisci i unatoč tome smo udemeljili konzultantsku e, stručnu skupinu i održali javno saslušanje. Vjerujemo da su e, tehnički standardi e, visoki standardi i da se na dobar način balansiraju i proporcionalno balansiraju svi e, interesi dionika u ovom procesu. Ono što je najvažniji element je testiranje potrošača i mislimo da e, komisija jest radila e, vrlo brzo i e, usvojila ovu uredbu i kao što smo čuli od predsjedatelja Članovi odbora Ekon su bili cijelo vrijeme obavještavani o tome što i kako radimo, a vjerujem da je bilo i nekih pitanja u pogledu ekon pisma koje je ekon uputio krajem lipnja o usvajanju ove uredbe. Međutim, želim jasno reći da to nije bio znak nepoštovanja. E, ovu smo uredbu tako brzo usvojili zato što je krajnji e, rok bio e, određen tako da se industrija omogući da primjeni ove standarde e, i rokovi su i dalje vrlo kratki te e, poduzimamo korake za podršku provedbe i komisije nadzorna tijela e, su spremni objaviti naputke za legislativu prve i druge razine. kod podnošenja prijave e, ćemo, e, će e, komisija pratiti kako KID u praksi funkcionira i djelovati tamo gdje je potrebno, te nastojati na najbolji mogući način utvrditi probleme. PRIPS okvir prvi je pokušaj osiguravanja odgovarajuće kompatibilnosti e, investicijskih proizvoda e, i e, rezultat je kompromisa različitih interesa između različitih interesa naravno nije moguće svakog u svakom pogledu zadovoljiti ali iz, e, od novog hida ćemo svi e, imati e, koristi dok se do ugovorenog roka ne, dok ne dođe, ne stupi na snagu PRIPS uredba. Dakle, želi bismo provođenje PRIPS uredbe i opće uredbe KID istovremeno i komisija je pripravna, čak i ako odbor danas e, odbaci ovu legislativu, znači s vama kompromis i omogućiti da tehnički standardi stupe na snagu e, na vrijeme e, i onda će ostati vremena za iznalaženje najboljih rješenja. A temeljeno na savjetima naših, e, naše pravne službe. E, razina 1 je e, u redu, a što se tiče toga i mislimo da industrija ima dovoljno naputaka potrebnih za formuliranje kida. Drugi najbolji scenario E, ne bi bio baš idealan jer podrazumijeva dodatne troškovi, troškove i proizvođači po pripsu imali bi e, još troškova, a e, iz toga proizlazi da bi trebali provesti usklađivanje, a komisija želi zapravo pružiti vođenje po pitanju rizika i neusklađenosti. Kao što reko, ne bismo željeli e, takvo e, takvo rješenje koje ne bi pogodovalo e, ulagačima i mislimo da je uredba kako ju je usvojila komisija najbolja mogućnost za provedbu kida, e, ali e, u svakom slučaju e, to će biti bolje nego da nemamo regulative i mi smo spremni s vama surađivati na postizanju kompromisa, E, o e, uredbi prve i druge razine, a koja bi stupila na snagu do kraja ove godine. Hvala vam. Malo sam e, iznečen što ovaj drugi scenarij zovemo drugim po redu scenarijem. Ali mm, nije trenutak da se na to reagira. Gospodin Bernardino. Hvala gospodine predsjedatelju. Prije svega dozvolite da zahvalim na prigodi na e, što sam ovdje i na prigodi da da govorimo o vrlo važnom radu e, koji se tiče PRIPS, koji je fundamentalni element strategije da se zadobije povjerenje potrošača financijskih usluga. E, ovaj nacrt održava nekoliko razina rada, a sva tri sektora financijskog tržišta uložila su značajni napor da nađu ono što će biti najbolje za preps i za proizvođače. Vjerujemo da ćemo naći kompromis. U ovaj nacrt održava konzultacije sa skupinom stručnjaka te e, e, vježbe za e, ispitivanje mnjenja potrošača. Treba naći tehnički kompromis i u duhu iznalaženja ovoga kompromisa je napravljen ovaj nacrt. Ova ravnoteža je vrlo važna i vrlo je teško bilo naći u smislu troškova i što to znači za različite tipove pripsa. Mi vjerujemo da će doći do velikoga poboljšanja transparentnosti troškova. E, biometrika recimo neće biti trošak, e, ali u troškove KIDA moramo uključiti samo one dijelove premije rizika KIDA koji je zaista trošak i to je jedino pošteno. Moramo naći jednako ravnotežu e, za, rizike. Što se tiče kreditnog rizika moramo prepoznati da postoji svaki put kad do njega dođe i to može u uključiti i solventnost, odnosno rizik za e, nedostatak solventnosti i stoga nemamo e, generalnu iznimku za e, osiguravatelje. Mi vjerujemo da smo postigli dobro rješenje za ono gdje smo sada. Za također tu poznajemo situaciju koje potencijalna uredba može ublažiti kreditni rizik kao će to biti slučaj za sve e, osiguravatelje koji su podložni e, solventnosti. Veća tržišna transparentnost e, postići će se reformama i u budućnosti će dovesti do novih rješenja. To je nešto na čemu smo spremni raditi i to smo već rekli u uvodnoj izjavi. Osim toga želim nešto nešto reći o e, scenariju performanse. Mi naravno razumijemo i također je istina da je vrlo teško naći rješenje koje će se temeljiti na različitim scenarijima na, za budućnost na temelju prošlih rezultata. I dalje se bavimo odnosom među tim nepovoljnim scenarijima, zatim se bavimo i različitim e, e, scenarijima kojima ćemo prevladati situacije u, kojima nepovoljan scenario um, može izgledati preružičasto nekim situacijama, a mislimo da ono što smo dali u nacrtu će biti dovoljno za praktičnu implementaciju koja će dati pošten tretman i neće zavesti potrošače. Također bih želio naglasiti da imamo, da i suosjećamo sa poteškoćama ove industrije koja treba implementirati KID u kratko vrijeme. To vama nije novo jer sam to već spomenuo prošli put kad sam bio ovdje i sudjelovao u raspravi o Pripsu. Moramo e, se pobrinuti da naš nacrt bude dostavljen komisiji što prije i da se počne implementirati. Mi znamo kakve nam, kakve e, izazovi očekuje industriju zbog kratkoće vremena. Mi moramo se pripremiti za pitanje i odgovore i sve druge i mm, važne materijale za industriju. To smo već počeli pripremati i objavljivati čim bude moguće. Naši članovi već počinju razgovarati o praktičnim e, pitanjima implementacije koje se tiču svih dionika. Budimo jasni, otkrili smo da industrija ima vrlo veliku volju da primijeni PRIPS, ali četiri sljedeća mjeseca će biti izazov za njih i kao što smo već rekli u prošlosti bilo koji mehanizam koji će omogućiti no, pragmatičniju tranziciju novi režim će biti dobrodošla i konačno što se tiče onoga što je rečeno o e, razumijevanju. To je nešto što nije bio dio mandata koji nam je komisija dala. Mi mislimo da kad e, čitamo o uredbu da je jasno da to nije trebao biti dio RTS-a, ali smo pripravni i na tome poraditi ako dobijemo mandat od komisije da radimo na praktičnoj implementaciji takvih upozorenja. Mi ćemo to naravno napraviti. Ako gledamo naprijed, mi razumijemo sve zabrinutosti, ali mi ćemo raditi i sa komisijom i sa parlamentom da e, razjasnimo sve što je potrebno da bi se ublažile te zabrinutosti. Ja moram reći da u radu kojem obavljamo u obliku pitanja i odgovora na implementaciji, pošto smo napravili nacrt ARTS-a, napravili smo i praktična rješenja. Neka od njih e, će se približiti zabrinutostima koje je s nama podijelio parlament u različitim područjima. Mi smo optimistični jer svi radimo zajedno u duhu služenja svima kojima treba služiti, a to su potrošači i e, da će u, na dobar način sve ovo zaživjeti u praksi. Uh, uh, Hvala gospodin Berrigan, gospodin gospođo Beradino. Mislim da je vrlo važno ono što je gospodin bergen rekao. Ja znam da ste naglasili da se radi o kompromisu, ali s jedne strane a, moramo imati kompromis ako želimo biti efikasni. E, nisam siguran da argument e, da se radi o kompromisu da, kompromis mora biti kompromis, mora uključiti ono što je rekao parlament, ali mora također funkcionirati kao kompromis. Nije dovoljno da bude kompromis, nego mora biti funkcionalan, jer ako kompromis... znači, malo sam... malo mi je nelagodno razmišljati o, o tim poteškoćama poteškoćama ako se u e, jednu rečenicu stavi sadržaj i e, kompromis. Ako nema političkog rješenja moramo postići kompromis i moramo biti sigurni da nemamo e, konkretne nedostatke jer ako napravimo stvari samo radi toga da postignemo kompromis dokument mora omogućiti komparabilnost, usporedivost. Ako to, a to nemamo, onda ako to nema kakva je svrha svrha kompromisa. mora biti funkcionalni kompromis, a ne samo kompromis e, sam sebi svrhom. Ne znam da li argumenti koje smo čuli dovoljno e, i konkretno se bave zabrinutostima koje su e, se javile i ne znam da li možemo biti zadovoljni sa sadržajem. Prije nego što vam dam riječ, ponavljam koja je moja e, reakcija, a to je izne, iznenađen sam da u, smo ovo mogli napraviti bez delegiranih e, e, akata. To je, je stajalište koje vjerojatno neće podržati naši članovi, ne, neće naići na dobrodošlicu. Htjela bih e, zahvaliti e, kolegama na e, njihovoj raspoloživosti. Međutim, imam jedno pitanje o scenariju koji nije dobar ni za parlament i ni za komisiju. Stupanje na snagu, naime, E, zakona bez RTS-a. E, konkretno kako bi to funkcioniralo, zakonodavstvo koje se primjenjuje e, ili homogeno, ali bez pristanka država članica. Još nešto. O kojim točkama u pismu koje je poslao e, predsjednik parlamenta povjereniku e, komisija i Europa su spremni stupiti u pregovore kako bi poboljšali situaciju. Moramo znati koje su e, mogućnosti poboljšanja ovog RTS-a. Hvala. Burhard Bat ima. Hvala lijepa, predsjedniče. E, zahvaljujem Deriganu i gospodinu Bernardinu na ovoj razmjeni mišljenja. E, mi kao ekon e, sudjelujemo u izradi tehničkih standarda i imamo tu problema. To je poznato komisiji i to na Prije usvajanja ovog zakona Željeli bismo od komisije da pristane na neke prilagodbe. E, komisija naravno ima pravo da e, usvoji delegirane akte, ali i Europski parlament ima pravo da odbije delegirane akte. To želim jasno reći. Jer je to e, važno za cijeli klub pučana. Mi e, računamo na među ni rad i zamišljali smo si mnogo bolju suradnju. Za nas je jasno da tu na nivou delegiranih akata trebamo bolji rad. Jer mi, ih moramo obraditi, poraditi na njima i stanje u kojem parlament e, tu nema udjela za nas nije prihvatljivo. E, potrošač na kraju onda e, treba koristiti ovaj proizvod PRIB. On treba detaljnije informacije. Promjene delegiranih akata imaju i odrazuju se i na vremenski raspored provedbe. Jedno želim jasno e, reći. Ne smijemo odgađati e, primjenu pripa. Trebamo jedinstvene informacije za potrošače. To mora e, snažiti prekograničnu suradnju i treba donijeti koristi svima. To svi znamo i stoga trebamo ovu uredbu i pripadajuće delegirane e, pravne akte. S mog stanovišta e, i ovo što sam čuo od kolega, e, će se, to će se morati primjenjivati istovremeno. Zato ovo pitanje delegiranih akata i vremenskog rasporeda je usko povezano ova second best option, dakle drugorazredni proizvod, tako reći, čudi me da e, ste uopće upotrijebili taj izraz. Mm, mislim da je best ovdje najbolji, najkrivi izraz. Mm, e, komisija bi trebala još jednom razmisliti o svom stajalištu. E, svi, sve nas zanima dobro rješenje. Imaćemo danas glasovanje, i, a onda, i to mogu reći za, nas, e, za naš klub, e, onda smo spremni na e, pregovore, naročito sa izvjestiteljima. Hvala. Hvala. Gospodin Kamal, izvolite, imate riječ. Da, želio bih E, nešto reći onome što smo čuli. Slažem se sa Berhadom da e, moramo raditi e, zajedno, ali također bih se upitao komisiju kada, kao što gospođa Berije kaže da će raditi na nekim područjima, u kojim područjima će raditi, mi bismo to željeli znati. Brine me to što što e, komisija zapravo je previdjela mogućnost da odbaci delegirani akt koji je predložio Europski parlament. Mene brinu te pojedinosti, te percepcije, znači e, e, komisiju se, smatra se da je komisija zapravo ignorirala ono što smo mi željeli i to me brine. Moramo biti sigurni da neki ljudi kažu da ovo ne žele, ali je parlament glasovao i ovo će zaživjeti. Ono čemu se ljudi protive su informacije koje će dobiti potrošači i e, RTS-ovi zapravo mogu zavesti e, potrošače, navesti na krivo razmišljanje ja mrzim fraze u kojima se kaže vrijednost vaše investicije može se smanjiti. Ja mislim da bi sve što bi e, potrošači trebali čuti, e, e, investirajte samo ono što možete izgubiti. I to je sve ono što trebaju potrošači znati, to je ono što su meni rekli kad sam postao investicijski bankar. Gospođa Makarti, ne, gospodin Ježek, ne morate ali. Hvala, gospodine Makarti. E, vidjeli smo da je došlo do napretka, jasno je da postoje različita gledanja na to zbog čega ovaj akt treba odbaciti nazovimo stvari pravim imenom. E, a drugo e, je stajalište većine od nas, a to je da želimo da ova uredba bude dobra i da se dogodi u vremenskom okviru koji je predviđen. No, informacija koju smo dobili od Svena je vrlo važna i postavlja pitanja koja treba, na koje treba odgovoriti u ovim diskusijama. On nam je pružio informaciju e, i predstavnicima komisije prije nekoliko mjeseci i stalno ponavlja i hvala mu na tome. E, dakle, pitanje na koje sada trebamo odgovoriti ako se držimo e, vremenskog okvira, a to je scenario koji podržavam, ja se slažem sa drugima da je drugi najbolji scenario je ono što su rekli predstavnici komisije, ali ja zaista ne vidim kako E, naputci komisije mogu e, zamijeniti naputke iz RTS-a. Možda bi komisija nam danas mogla objasniti e, u kojem vremenskom okviru mogu riješiti te probleme i kada se to sve može primijeniti, a kako bi se udovoljio vremenski okvir koji je prvotno predviđen. Hvala gospodine predsjedeći. Da, u prije svega bih želio zahvaliti na vašoj volji i želji da nastavimo raditi na iznalaženju rješenja. Također bih želio naglasiti da naravno nije korisno da dvije glavne stvari koje je parlament dodao originalnom prijedlogu komisije, a to je zapravo analiza socijalnih i okolišnih standarda investicija te e, razumijevanje ako ta, te dvije stvari koje, su, koje parlament e, želio, jesu li ih oni jednostavno zaboravili? Prvo bih vas e, podsjetio da komisija nije, iako je trebala, unutar razine dva nije e, ništa pružila u smislu socijalnog i e, okolišnog standarda. Mi smo to vidjeli, to smo e, popravili, to je bilo prije vašeg vremena gospodine predsjedatelju, ali to sve skupa zaboravljeno. Znači sada nam gospodin Bernardino kaže da je druga stvar zaboravljena. Vrlo je važno da komisija također ozbiljno sluša što parlament e, postiže u pregovorima kada e, nastavlja svojim radom. Ako to ne bude slučaj, onda e, ćete ovaj odbor vam zadati nevolje, jer ovaj odbor svoje glasovanje shvaća ozbiljno. To je naša općenita poruka. Parlament je uvijek naklonjen potrošačima u Europi, radi se o potrošačkom zakonodavstvu. Ne možete reći ni nas briga, jer nas je briga. To je poruka koja je važna i poruka gospodinu Bernardinu, ako nađete rješenje za ovaj problem koji koji smo vidjeli, onda molim vas, mi smo otvoreni za bilo koje rješenje, što prije to bolje. To mora biti pouzdano rješenje. Ne radi se o izgradnji povjerenja. Neće to povjerenje biti izgrađeno ako E, argument koji dolazi od nas iz nacrta rezolucije nema odgovora o substanciji E, nema toga, kao što sam rekao gospodinu Jezeku, e, malo me to podsjeća na centralni komitet koji smo prije imali, centralni odbor. Znači, centralni odbor je uvijek u pravu, ne mora uopće e, govoriti o substanci proračuna, ali mi kao uravnoteženo rješenje, mi tražimo nešto druge mi smo srušili centralni komitet i mi očekujemo odgovore na naše argumente i pitanja, a ne ponavljanje e, ravnoteže, kompromis, e, dobro, dobre proračune i, i e, brojke. Vi jednostavno kupujete vrijeme, vi prikazujete stvari e, e, tako da nepovoljni e, uvjeti donose proces, profit. To nije dobar rad, to nije uravnotoženi kompromis, to je navodi na krivo razmišljanje. Molim vas popravite svoje brojke, dajte nam svoje rješenja i onda ćemo se složiti, ali metode centralnog komiteta kao što je u Demokratskoj republici Njemačkoj pokazano, vidjelo, se kako se s time, e, kako to završava. Dobro, ukratko, gospodin Berigan, gospodin Bernardino, izvolite. Hvala, gospodine predsjedajući. Želim odgovoriti na neke od komentara koje smo čuli. Prije svega, počet ću ne kronološkim redom, već redom važnosti, kako je to važno meni. Komisija želi da cijeli okvir pripsa bude pripremljen na vrijeme unutar rokova, neće biti nikakvih iznimaka ne želimo e, e, se pačati u taj proces, mi želimo imati cijeli okvir e, do kraja godine, kao što je Gabriel rekao, to je u interesu ljudi s kojima radimo, to su investitori i malo prodaja. Ali na razini zakonodavstva broj 1 određeni su kratki rokovi i u takvim kratkim, rokovima koji naravno održavaju hitnost ove, ovog zakonodavstva mi pokušamo napraviti što je najbolje e, znamo da postignemo da udovoljimo tim e, e, rokovima i onda moramo napraviti prioritete ne možemo napraviti sve ali odredili smo mandat za sve to ali morali smo prioritizirati, a ne, nismo zaboravili, morali smo napraviti prioriteta kako bismo udovoljili cijelom programu. Dru, e, second best option, ja sam e, ekonomist, možda sam trebao koristiti drugi pojam, ja se slažem da je e, to puno lošije nego najbolja opcija, ali je bolje da i to nego ništa. Naročito u svjetlu rokova koji je ovaj dom odredio kao e, suzakonodavac. Ja se ispričavam, ali ono što govorim je jasno. Mislim da je imati nešto bolje nego imati, ne imati ništa. Možemo li ublažiti sve nedosljednosti? Ne možemo, pokušali smo e, ublažiti što je više moguće, ali ova e, second e, rješenje mora biti prihvatljivo rješenje na duge staze. E, kao što sam rekao Gabriel me zamolio da odgovorim na e, zabrinutosti o rokovima koji su prekratki, ali je, mi moramo raditi brzo, moramo e, učiniti sve da pomognemo e, u implementaciji ovoga, a, da to, a da pritome ne pomaknemo rokove. To je naš izbor. Mi ćemo, mi ćemo raditi što više možemo da industriji pomognemo da implementira ovu uredbu, a da pritom ne pomičemo rokove dakle Znači komisija ne dovodi u pitanje institucionalne procedure, e, pogotovo ono š, procedure koje primjenjuje parlament, ali moramo raditi zajedno kako bismo o, napravili ovu situaciju funkcionalnom i ponavljam, ako ovaj, ovo glasovanje bude negativno, mi smo spremni e, raditi s vama i pokušati postići funkcionalni kompromis e, koji će uzeti u obzir sve više zabrinutosti. Ne mogu vam govoriti o detaljima što će se napraviti, moram se javiti, moram izvijestiti e, vicepredsjednika, reći mu o tehničkim pitanjima, ali mi smo spremni raditi e, sa vama i na svim scenarijima. Pokušat ćemo raditi u svim područjima kako bismo e, postigli kompromise bez obzira kako bude rezultat glasovanja na plenarnoj sjednici. Znači to su rokovi u kojima radimo i konačno nešto još o kompromisu. Kada koristim riječ kompromis, ne mislim politički kompromis, mislim tehnički kompromis, ne politički. To je kompromis koji radi na tehničkoj razini. Različiti e, ljudi u tom kompromisu željeli bi da to funkcionira bolje za njih nego za druge, ali to je tehnički prihvatljiv kompromis koji nije samo kompromis koji ne funkcionira. Mi samo e, prihvaćamo samo funkcionalne kompromise. Hvala. Hvala lijepa. E, gospodin Bernardino. Hvala predsjedatelju. E, dotaknut ću se nekoliko točka. Provedba i uredbe i RTS Čuo sam naravno mm, komisiju, neću ući u raspravu u pravnim elementima, međutim vjerujem da svi moramo surađivati kako bismo izbjegli e, nepotrebne pravne nesigurnosti. Provedba bez RTS-a će stvoriti mnogo nesigurnosti, mnogo problema. E, kako e, za nadzorna tijela, tako i za druge, jer moramo imati dosljednu primjenu zakonodavstva. Već je i onako to teško u nekoliko sektora kad imamo razinu dva zakonodavstva. Imamo i smjernice. Stoga je teško postići dosljednost na unutarnjem tržištu. E, stoga nam je u interesu da surađujemo kako bismo izbjegli pravne nesigurnosti. Druga stvar koja je spomenuta, mi smo naravno spremni pronalaziti rješenja za ove zabrinutosti. Radimo na smjernicama i odgovorama. Uvjeren sam da će se niz elemenata ovih smjernica e, moći unijeti u RTS kako bi se on pojasnio i kako bismo dobili pravnu sigurnost. E, ono što je spomenuo John, e, tu možemo unijeti više jasnoće. E, Sven, znaš me. Mm, ja se ne libim teških pitanja ako na vam ne dam odgovor e, koji ima substancu, razlog je to što još tu substancu nemamo. Radimo na tome. Da sam ovo čuo, ne bih bio rekao što sam rekao. E, imamo neke malo različite brojke što se tiče vremenskog rasporeda, ali aktivno nastojimo pronaći rješenja nastojimo da to napravimo sveobuhvatnije kako bismo izbjegli nesporazume i e, dezinformacije što nam sigurno nije u interesu. Evo, toliko sam htio reći. Naša je namjera da budemo konstruktivni i da nađemo dobra rješenja. Hvala. Hvala lijepa. Mislim da je sada vrijeme da e, ocjenimo ovu razmjenu mišljenja. Mislim da konačno vidimo spremni, spremnost da se konkretno angažiramo na pronalaženju rješenja. Rješenja naravno moraju biti F, učinkovita, pouzdana, racionalna. Za nas nema druge opcije i e, cijenim ovo što je pojasnio gospodin Bernardino. Nemamo drugorazredno rješenje. Moramo primijeniti zakonodavstvo, moramo imati komparabilnost, moramo imati detalje. detalje koji će biti definirani na zakonodavnoj razini. Moramo davati pouzdane informacije poradimo na tome, poradimo na toj osnovi i naravno na onome što će se uskoro dogoditi u ovom odboru. Evo, hvala vam lijepa. Možemo ići na drugi dio ovog, ove točke. Razmjenu informacija na osnovi ovog dijaloga. Dati ću opet riječ izvjestitelju potičem članove ne samo da nastavimo ovu diskusiju, već i da se fokusiramo na e, e, pripremi naše rezolucije koja će uzeti u obzir e, ovaj dijalog, ovu mogućnost da radimo na ovoj osnovi, ali i da dademo jasne odgovore i učinkovita rješenja i komisija i OPA na tome rade i dati će nam konkretne detalje kako se pozabaviti ovim problemom. Pervanš, želiš da napravimo pauzu ili ćemo odmah početi? Iz, izvoli. Hvala lijepa. Čuli smo od komisije i EOP e, komplementarne pristume koji nisu e, identični mm, u strogom smislu. E, postoje volja da ovo zakonodavstvo bude najbolje i da stupi na snagu na vrijeme. Za naš odbor ono što je važno danas jeste da održimo E, u situaciju u kojoj poboljšavamo zakonodavstvo koje će stupiti na snagu 1. E, siječnja 2017. Ono što trebamo danas reći jeste nekoliko stvari. Mi ne prihvaćamo ove delegirane akte. Druga stvar, ostajemo vjerni duhu i slovu onoga što smo izglasali na razini 1. E, amandmani 4 i 5, naročito 5, moraju biti e, dio ključnog glasovanja. Key vote. Mm, I na kraju ima nekoliko stavaka u prvobitnoj rezoluciji koji mi se čine da su e, postigli konsensus i to je osnova na kojoj možemo otvoriti diskusiju u glasovanju ovdje i na plenarnom zasjedanju. Mislim da i postoje dvije komplementarne stvari u cijeloj priči. Moramo se referirati kao što smo to uradili u pismu koje ste poslali predsjedniče Mm, povjereniku Dombrovskisu i njegovom prethodniku moramo imati takozvani e, comprehensive alert, dakle e, e, sveobuhvatno upozorenje, znak za uzbunu. Čini mi se da bi bilo korisno da u jednom amandmanu se složimo o tome. Druga stvar, postoji pitanje e, kalendara, e, vremenskog okvira. E, amandmani 15 i 16 su u pitanju. Moramo, biti angažirani zakonodavci. Danas ne možemo reći ne, nećemo stići i moramo to odgoditi. Ovo je zakonodavstvo važno u kontekstu u kojem se nalazimo. Moramo zaštititi potrošače, moramo imati usporedivost proizvoda na jedinstvenom tržištu. Moramo pogledati što se može promijeniti. Ako ne uspijemo promijeniti, kad smo u, glasovanju u, u, na plenarki, onda možemo reći želimo odgoditi ali nije danas na, nama da, da kažemo trebamo odgodu. Moramo vidjeti što se može promijeniti. I mislim da na toj osnovi možemo dobiti e, veliku većinu, najveću moguću većinu. E, amandmani 15 i 16 možemo se suzdržati. E, međutim, tu moramo imati dobru osnovu za pregovoru za komisijom i EIOPE i to u duhu koji se ovdje e, pokazuje na ovom sastanku. Hvala. Amandmani 15 i 16. Tu želim nešto reći. Mislim, a kada čujemo ovo što je rekla danas e, komisija i kad čujemo second best option, onda možemo politički e, doći do e, zaključka da to treba podržati. Ovaj pritisak moramo i dalje vršiti. E, jučer smo dugo u noć kod Pučana govorili o ovom strateškom putu, što treba uraditi. Koji puta mi nije sasvim jasno E, e, e, suosjećam s onim što je rekla Pervanš, ali moram jasno reći da ovo što je gospodin Berigan nas, nazvao second best option, komisija će ići u tom pravcu. Stoga Mislim da ove amandmane treba podržati, to je nužno. E, to, će pojačati naše stajalište i poziciju kao parlamenta. E, e, ponavljam ono što su kolege rekli. I mi želimo, ne želimo ni mi odgađanje. Želim samo da ovdje ne završimo u kaosu. Jer takozvana second best option je, je podesna po mom mišljenju zato da će sve to postati jako, jako teško. I, i onda će na kraju završiti u kaosu kojeg ne želimo. Stoga je meni ovaj put e, e, za mene prihvatljiv i o tome moramo glasati. Želim samo jasno reći, mi kao pučani želimo izbjeći e, naknadni kaos. Na nastup komisije me je učvrstio u tom mišljenju. Samo je pojačao to moje mišljenje. Hvala. Gospodin Kamal riječ. Hvala lijepa. EKR e, e, želi se referirati na ono pismo koje smo poslali komisiji i koje smo ispregovarali. E, prošli smo kroz sve te probleme i sporazumjeli se. to je mjerilo u smislu onih problema kojima se moramo baviti. Mm, drago mi je što imamo ovu diskusiju o tome. E, drugo je, su rokovi. E, e, shvaćamo da imamo razne reakcije na to. One zabrinutosti koje je izrazila industrija. Naravno, neki ljudi ne žele nikakve promjene, ne žele zakone, ali moramo se držati načela jednakih uvjeta za sve. Mislim da se u tome svi slažemo. E, ako tražimo odgađanje, ne, ne e, tražimo kraj ovog zakonodavstva, već tražimo da se riješe one zabrinutosti koje su neki provajderi izrazili. E, odgovornost naša je da se brinemo i za ulagače, za potrošače i za poduzeća, osigurateljska i druga. Gospodin Ježek ima riječ. Hvala lijepa. E, jedina stvar koja je danas jasna, bojim se, jeste da e, trebamo ove delegirane akte odbaciti u odboru. E, Pozdravljam spremnost komisije da brzo radi i da nađe druga rješenja. Međutim, mi nismo dobili one odgovore od komisije o substanci, pa je teško ocijeniti e, u ovom trenutku buduća neslaganja. E, rokovi E, su otvoreni kad se radi o amandmanu 16. Mm, ja i moji kolege mislimo, mi smo podnijeli amandman 14. E, to je samo uvodna izjava. E, mi smo zatražili od pregovarača da pita komisiju je li moguće odlaganje. E, ako se delegirana uredba odbaci, moramo naći odgovore o substanci i odrediti vremenski okvir za daljnji rad. Hvala lijepa. Gospodina Kati? Mm, mislim da znamo kamo idemo želimo ovo riječi, riješiti što je prije moguće. Ono, međutim, kao što ste zeleni rekli, e, formula i metodologija koja se sada koristi ne radi ono što bi trebala e, postići. E, to jest izbjeći moguće negativne posljedice ulaganja to moramo riječi, riješiti što je prije moguće na zadovoljavajući način za sve. Moramo izbjeći i daljne e, nejasnoće kako za e, industriju osigurateljsku, e, tako i za potrošače. Oprostite što sam dodao MEK. <laughs> Gospodin Gigold. Gospodin Gualtieri, hvala vam Moram reći, ovo je sada rasprava koja je na pola puta između sastanka a, izvjestitelja u sjeni, koordinatora ili javno saslušanje. Ove promjene pokazuje da imamo pravo kad prigovaramo na RTS. Druga stvar, e, loše je to da u nekim ključnim elementima ne dolazi do slaganja, do sporazuma. E, u prigovoru kažemo da e, trebamo odlaganje. Veliki izazov ovaj naš rad, e, kako naći rješenja. ne znam da li će to biti konačni ishod Moram reći nakon svih ovih rasprava e, e, u procesu izvjestitelja u sjeni mi bismo našli e, odgovor, ali bilo bi bolje da taj odgovor nađe naš odbor. Htio bih zamoliti sve kolege da, da gledaju amandmane konstruktivno nema razloga da se e, glasa protiv njih. Oni nisu pristrani i mislim da bi bilo dobro da dobijemo e, podršku svih kolega. E, dva najveća kluba imaju velike probleme s nekim stvarima i treba ih riješiti. Na, ćemo to riješiti, imat ćemo malu pauzu prije glasanja. FDD, ENF. Gospodin Ferber. Hvala lijepa. E, ja sam dao jedan od ovih amandmana. Moramo biti jasni u jednoj stvari. E, PRIP ne funkcionira bez delegiranih akata. Nadzornih od, e, tijela moraju znati kakove kriterije slijediti. E, e, e, imamo sada 28 država članica i njihove in, in, interpretacije, imamo i kvestore. Ne znam kako to točno treba napraviti jer nemamo delegiranog akta. Ako odbijamo delegirani akt, eh, kao što sam ovdje čuo, onda se moramo pozabaviti pitanjem koje će to posljedici imati. Gospodin Bernardino eh, može prisustvovati toj raspravi. Imamo mogućnost da onaj e, Bernardino reći ako zakonodavac nije u stanju riješiti e, razinu 2, onda ću to učiniti ja. Onda e, moramo postaviti pitanje je li to u našem interesu. Neko će skočiti u tu rupu. E, ove dvije stvari moraju ići paralelno, inače stvar neće funkcionirati kad bi se pučani mogli malo pokrenuti u interesu svih sudionika, onih koji ulažu i u interesu onih koji izdaju e, takove e, papire i stavljaju ih na tržište. E, moramo imati jedan konstrukt koji će biti sukladan jedinstvenom tržištu, a ne E, e, dokument koji će imati 28 interpretacija. E, sinhronost je ovdje važna. To kažem ponovno, ponavljam. I na razini 1 smo se složeni, ali ne možemo pustiti da razina 1 stupi na snagu bez razine 2. Ali razinu 2 moramo i provesti to sve stoji u mom amandmanu i molim da za vašu podršku. Hvala vam lijepa. Thank you. Hvala lijepa. Želite li dodati nešto? Nastojat ćemo napredovati. Svi se slažu da moramo glasati o ovom prigovoru komisija i Europa se moraju pokrenuti kako bi zadovoljili e, neke zabrinutosti. E, razina jedan mora biti ispoštivana u duhu i slovu. Drugo, e, stvari koje smo spomenuli u ovom pismu koje ste potpisali predsjedniče, te stvari treba ozbiljno ispitati E, gospodin Bernardino je rekao da još nisu finalizirali elemente odgovora. To nam daje šansu e, da između e, sadašnjeg glasanja i glasanja na plenarki dođemo do rješenja. Jasno je ako prije plenarke nemamo konkretne odgovore na ove, ova pitanja, onda nećemo moći poduprijeti RTS. E, zadnja stvar. E, ovo pitanje e, signala za uspunu koju još ovdje nemamo, moramo poduprijeti amandman koji postavlja to pitanje, konkretno govoreći. Svi imamo svoje odgovornosti u glasačkoj listi. Predlažem tri stvari. Prvo, amandman 15 i 16. E, e, pučani tu e, inzitiraju na tome. Gospodin Ferber je, je sada naveo razloge zbog kojeg inzistira na amandmanu 15. A, međutim, ama, zbog amandmana 15 pada amandman 16 Moramo biti e, surađivati, moramo imati lokalnu, lojalnu suradnju. Ka, e, e, a, možda bi Ferber mogao povući amandman 15 u korist amandmana 16 Pozivamo komisiju da razmotri mogućnost stupanja na snagu uredbe kako bi se ispunili uvjeti e, uredbe i delegiranih e, e, regulativa kako kako e, razina 1 ne bi stupila na snagu bez RTS-a. Mislim da je to dobar kompromis i mislim da bi to mogao biti zaključak naše rasprave. Još dva problema. Nadam se da ćemo tu postići konsensus. Da usvojimo amandman 5. E, Počećamo da nismo protiv e, zakonodavstva razine 1 jer je to izglasano u parlamentu, a drugo da bismo dodali amandman 11 i, ili 13 zbog takozvane comprehensive alert. Mislim da ćemo tu dobiti veliku većinu glasova. I da će to biti vrlo dobra osnova za pregovore sa EOPom i komisijom. Hvala lijepo. Mislim da je taj prijedlog jasan. Pet minuta pauze, onda ćemo ponovno početi.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

Anna. Anna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

dan is Ja. We hebben Over, de, eh, eh, over de, uitstel. Ah. Ja. Over de this morning. Yeah. Ah, yeah. yeah.

Hvala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

Okay, dear colleagues, we can now start with the vote. First with the test. I open the vote for a test. Vote is open. Evo sad ćemo um, krenuti na glasovanje. Otvaram glasovanje, prvo testno, da vidimo kako će ići. Još treba, um, ima oni koji trebaju glasovati, molim vas učinite to. Dakle, evo, 58 vas je, 57 glasova. Treba biti. Pa ćemo započeti s nacrtom prijedloga rezolucije o e, odbacivanju prips delegiranog akta. E pa sad imamo glas viška. Stavak prvi originalnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 2, originalni tekst za, protiv, suzdržani, stavak 3, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 15 je povučen. Ovo je kraj tog e, stavka. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak četvrti originalnog teksta za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. 1 i 2 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi za, protiv, Provjera za amandman prvi. Otvaram glasovanje. Vote is Is rejected. Odbija se. Originalni tekst. Uvodna izjava 3. Amandman drugi za protiv Usvaja se uvodna izjava. Amendment 3 in favor against Amandman četvrti za protiv suzdržani provjera otvaram glasovanje. Is rejected. Odbija se. Amandman peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne, provjera, oprostite. Ne o nečem sam drugom razmišljao. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman šesti u dva dijela ako se usvoje e, to e, nadomješćuje ukupnu uvodnu izjavu A. Odbija se drugi dio. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvoja se. Amandman sedmi za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman, no, originalni tekst za, protiv, suzdržani usvaja se. Osmi amandman za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Deveti amandman za. Deveti ide zajedno s dvanaestim za protiv suzdržani odbija se. Uvodna izjava C originalnog teksta za protiv suzdržani usvaja se.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 Ne. Amandman deseti u tri dijela. Prvi dio amandmana desetog za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Provjera za prvi dio amandmana desetog. Zatvaram glasovanje, odbija se. A drugo se ne razmatra. 11. amandman za, protiv, suzdržani. Provjera 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvoja se. 13. Za. Protiv. Ne vidim, ne vidim. Ruke provjera za 13. Zatvoram. Usvoja sam. 14. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. Izvolite, gospodine Bals. Želim... pojedinačno glasovanje. 16 e, imamo članova koji su za to. I mislim da bismo trebali imati pojedinačno glasovanje. Dakle, to je vaš prerogativ. E, o e, konačnom tekstu kao amandmanu e, glasamo, otvaram glasovanje. Zatvaram. 55 za, mm, nijedan protiv, tri suzdržana, velika većina za odbacivanje odbijanje ovog e, delegiranog akta e, bez razmatranja e, opcije pripsa sa RTS-om vrlo jak signal od snage parlamenta pa ćemo ući u dijalog s komisijom, a izvjestiteljica će sigurno željeti nešto reći. Hvala predsjedniče. S cijeli pregovarački e, tim i koordinatori trebaju brzo raditi kako bi identificirali sve probleme i kako bi komisija i EOPA čuli zabrinutosti parlamenta. E, za sada smo razgovarali malo e, neformalno i u, načelno. Imamo samo vrlo malo vremena pa moramo jasno reći što je potrebno a komisija i Europa moraju pokazati dobru volju i kreativnost kako bi odgovorili na otvorena pitanja. Hvala. Thank you very much. So message is clear. We can move to the next vote. The budget vote. Uh, first, uh, correct, we vote the, the opinion. Yes. So Compromise A. Kompromis A za protiv suzdržani usvaja se. Deseti amandman za protiv suzdržani odbija se. Jedanesti amandman za protiv suzdržani usvaja se. Dvanesti amandman za protiv suzdržani odbija se. Amandman 13. za protiv provjera 13. Otvaram glasovanje. Vote is, vote, vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. 14. amandman za protiv suzdržani. Usvaja se. 15. amandman za za, protiv. Provjera za 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 16. amandman. Za. 16. za. Protiv. Suzdržanim. Odbija se 17. Za, protiv, suzdržani. Odbija se osamnest Za, protiv, provjera osamnest, Otvaram glasovanjem. Zatvoram. Odbija se. 19. amandman za protiv suzdržani odbija se 20. za protiv suzdržani odbija se 21. za protiv suzdržani provjera. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 22. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis B, za, protiv, suzdržani, usvaja se 13. za, protiv, suzdržani, 30. Još jednom provjeram. Glasujte. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se 38. Za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis D. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44. Za, protiv, suzdržani provjera, glasujte. Dakle, zatvoram, odbija se. 45 i 46 e, zajedno, za protiv, suzdržani odbija se 47 za protiv, suzdržani, odbija se. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 5. originalnog teksta za, protiv, to je originalni tekst. Ne glasujemo za originalni tekst. Stavka 5 za protiv provjera. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 49. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 50. za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, Usvoja se. 57 za, protiv, provjera za 57, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se 59 za, protiv, suzdržani, odbija se 60 za, protiv, provjera 60, otvaram glasovanjem, zatvaram Odbija se 61 za protiv suzdržani usvaja se 62 za protiv suzdržani usvaja se Otvaram elektroničko glasovanje za tekst s amandmanima. Zatvaram. 3 za, 7 protiv, 6 suzdržanih. Čestitam eh, izvjestiteljici. A sad glasujemo o proračunskim linijama Ekon 6457 za protiv suzdržani odbija se. Ekon 6462 za protiv suzdržani odbija se. Ekon 6, 4, 5, 8 za, protiv, suzdržani. Odbija se 6, 4, 6, 3 za, protiv, suzdržani. Odbija se 6, 4, 6, 4 za, protiv, suzdržani. Odbija se 6, 4, 6, 5 za protiv suzdržani. Odbija se 6, 4, 5, 5 za protiv suzdržani. Usvaja se 6, 4, 6, 1 za protiv suzdržani. Odbija se 6, 4, 5, 1 za protiv provjera. Za 6, 4, 5, 1. Zatvoram glasovanje. Usvaja se za jedan glas. Kompromis A za. Protiv su uzdržani. E, usvaja se kompromis B. Za protiv su uzdržani. Usvaja se 6, 4, 5, 4 za. Protiv suzdržani. Usvaja se 6, 4, 5, 3 uz usmeni mandman. za protiv suzdržani usvaja se 6460 za protiv provjera otvaram glasovanje zatvaram odbija se Hvala lijepa, čestitke izvjestiteljici još jednom, te možemo zaključiti ovaj sastanak, a sljedeći je u ponedjeljak 26. rujna u 15 sati. Hvala vam lijepa, Zatvorim sastanak.